Dajem prije svega riječ autorima. Riječ ima zastupnik Šoprat. Siguruan egy percben. Biću jako strova kada je riječ o vremenu za riječ. Uvaženi kolege, mladi šijit Ali Muhammed Alin Al Nimr je osuđen na smrtnu kaznu odrubljivanjem glave parazapanjenjem u Saudijskoj Arabiji. U to vrijeme imao samo 17 godina, a ta takozvana kaznena djela bila su povezana sa njegovim sudjelovanjem u prosvjedima šiita. On je, pod, budući da je bio mučen, priznao kaznena djela koja nije počinio i njegovo pravo na pošteno suđenje nije ispoštovano. Slučaj e, ovoga mladoga šita omogućio je da E, postignemo konsenzus u klubovima zastupnika, zbog toga sam iznimno zadovoljan i zahvaljujem kolega, kolegama iz ostalih klubova. Mislim da smo postigli jedan uravnotežen tekst. E, dakle, ovdje ne postoji volja niti želja da se osudi čitava zemlja, nego da se e, pokuša ukazati na prakse koje nisu prihvatljive ako želi ta zemlja sudjelovati u međunarodnoj zajednici sposobnost e, e, Saudijske Arabije da prihvaća određene proizvode ne, može biti iz Europske unije ne može biti razlog da se prihvaćaju ove situacije. Hvala. Uistinu je tragična ironija da u trenutku kada je Saudijska Arabija imenovana na kao članica e, Vijeća vojna za ljudska prava e, kod kuće osuđuje e, adolescente na smrtnu kaznu zbog prosvjeda. Ovo je bio slučaj Alija Mohameda Al Nimra, ali jučer smo čuli isto tako slučaj jednog drugog maloljetnika Al Nimr je u zatvoru od 2012. godine kada je optužen, tada imao 17 godina i prijeti mu smaknuće. Ovdje se ne radi samo o navodnim kaznenim dijelima, nego i o sektaškom ratu u Saudijskoj Arabiji. On Nimra dolazi iz šiitskog područja i e, njegov e, ujak je bio isto tako uvaženi klerik. Ovo su uistinu šokantni primjeri. Međutim, to su samo dva primjera u čitavom katalogu kršenja ljudskih prava u Saudijskoj Arabiji. Njihov e, kaznano-pravni sustav je uistinu pravi primjer autoritarnog represivnog državnog aparata. Ja sam pozvao kralja Saudijske Arabije da, e, da pomilovanje Al-Nimri i danas to ponavljam. Hvala gospođa Ris, imate jednu minutu. Hvala gospođa predsjedavajuća, ali Al Nimr, evo to je on, ima 17 godina na ovoj fotografiji, to je gotovo dijete. Uzoran učenik koji voli fotografiju, voli putovanja, voli se vožnju biciklom i naprosto uživa i voli slobodu. Isto tako i voli Ralph Lorena. Kao i mnogi šiti, on je e, lišen slobode, kao i milijuni mladi kojima je e, arapsko proljeće udahnulo novu nadu, on je prosvjedovao. Međutim, nije bilo tog proljeća, ovaj, ali prije njegovog uhićenja, prije nego što je zadržan u pritvoru, e, prije nego što je dao priznanje dok je mučen i ovo je prije nego što je što je odvojen od svoje obitelji. On je sada mladi čovjek osuđen na smrtnu kaznu. E, ta smrtna kazna možda će biti izvršena sutra ili preksutra ili bilo kada. Neću govoriti o ljudskim pravima u Saudijskoj Arabiji. To sve piše u tekstu. E, Saudijska e, Arabija je sada imenovala svog veleposlanika na najvišoj razini u Ujedinjenim narodima i zato uistinu tražim od kralja da da pomilovanje Aliju Al-Nimri. Gospođa Korao, jedna minuta. Hvala. Opet govorimo o Saudijskoj Arabiji koja se ne drži normi koje vladaju u Europskoj uniji. Jer Saudijsku Arabiju smatramo svojim partnerom, zemljom s kojom trebamo imati dobre odnose, zemljom koju ne valja osuđivati. E, pa to je jedna od zemalja na svijetu gdje se najviše krše ljudska prava i trebali bismo biti vrlo odlučni prema njima. Treba... Oni osuđuju ljude na razapinjanjem a istovremeno se upravo njihovog veleposlanika imenuje kao osobu odgovornu za ljudska prava u Ujedinjenim narodima i to uz potporu britanske vlade. Cameron nije znao što odgovoriti na to. Rekao je, pa dobro, evo mi se nadamo da će oni poštovati ljudska prava. Da, dakle, moramo razumjeti kakav pristup ćemo imati prema ovoj zemlji. To je zemlja koju se moramo naučiti kazniti i sankcionirati jer inače uzalud ovdje pričamo o ljudskim pravima. Hvala lijepa. Gospodin Howitt ima riječ. Hvala. Alijan Nimre je e, uhićen i mučen zato što je sudjelovao u arapskom proljeću. Ne smijemo dopustiti da se nad njime izvrši smrtna kazna. Prava hrabrost je pokazao upravo on a Saudijska Arabija predsjeda panelom stručnjaka Ujedinjenih naroda e, Vijeća za ljudska prava. Međutim, ovdje se e, prekršavaju, ovime se krše odredbe e, konvencije za, o dječjim pravima. Isto tako postoji sumnja da je Ali Al-Nimr osuđen samo zato što dolazi iz šijitske obitelji u kojoj je bio jedan poznati disident. Isto tako ovaj parlament izglasao je da e, se moraju poštivati ljudska prava. Sva izvješća danas govore o tome da je riječ je dječaku koji je osuđen na smrt kao terorist na temelju dokaza e, kojih nema, e, da su ga mučili, da je potpisao priznanje pod prisilom Uistinu je strašno da vlada moje zemlje daje usluge e, istom zatvoru u Saudijskoj Arabiji koji će izvršiti smrtnu kaznu. E, mi želimo dobre odnose sa Saudijskom Arabijom, ali moramo se zapitati je li postupanje prema Aliju Al-Nimru u skladu sa jamstvima koje smo dobili vezano uz taj odnos. Ako ta obećanja znače nešto, onda to mora značiti da ali Al-Nimr mora živjeti, ali je bio dijete, dopustite mu da odraste u čovjeka. Hvala. Gospođo predsjedavajuća, dame i gospodo, povjereniče, ovaj tekst ukazuje na jedno drugo kršenje ljudskih prava u jednom, jednoj od uzornih zemalja s kojim poslujemo, Saudijskom Arabijom. Naravno, dobro je i moguće imati kvalitetne političke i gospodarske odnose sa Saudijskom Arabijom. To je važno. Međutim, isto tako moramo ukazati na ono što se tamo događa. Ali Muhammed Al-Nimra. U njegovom slučaju e, su prekršena ljudska prava. Isto tako je prekršena konvencija o pravima djece E, kao i Arapska povelja o ljudskim pravima. Ova presuda u slučaju Alija Muhameda Nimra je nešto protiv čega se moramo boriti. Od 2013. godine broj smrtnih kazni se povećao i mislim da ne smijemo pred tim zatvarati oči. Hvala. Kolegica Veržija. Uloga Saudijske Arabije, destabilizirajuća uloga Saudijske Arabije je vidljiva ne samo u Jemenu, nego i drugdje kroz financiranje terorističkih organizacija. Isto tako je strašna situacija na unutarnjem planu gdje postoje migranti, e, isto tako šijiti su žrtve velike diskriminacije. To je zemlja e, kojoj vlada srednji vijek. E, ali Al-Nimri je tužan primjer toga. Njega su mučili u zatvoru, on je žrtva jednog namještenog procesa. E, njegov zločin je bio što je bio hrabar i prosvjedovao za ljudska prava, isto tako je bio nečak jednog disidenta. Isto tako oni su šiitska obitelj, zbog toga će mu odrubiti glavu pa ga razapeti na križ. E, Saudijska Arabija je dobila e, važnu poziciju unutar Vijeća za ljudska prava un Da, ali ne smije umrijeti kao što ne smije se bičevati Rajfa. Mislim da ne smijemo šutjeti. Europska unija mora reagirati i zatražiti da se da pomilovanje Aliju Al-Nimri. Hvala. Sada gospodin Duran. Hvala, hvala gospođo predsjedavajuća. Ovdje postoji e, rizik da se mladi čovjek e, izvede pred, e, da se nad njime izvrši smrtna kazna. Ovdje u istinu svjedočimo cinizmu jedne diktature koja potpisuje međunarodne konvencije o ljudskim pravima i pravima djece. Međutim, tu isto tako i indiferentnost u ime novca velike demokracije naprosto skreću pogled drugdje kako bi mogle dobiti naftu ili prodati vlastito oružje ne dopustimo to, ne dopustimo da Europa koja nije samo tržišta nego je prije svega jedan prostor gdje žive vrijednosti. Ne, dopustimo da Europa žrtvuje svoje vrijednosti, da one budu odrubljene eh, zbog jedne diktature. Europska unija i Europski parlament moraju jasno i glasno reći Saudijskoj Arabiji da se ne može mučiti dijete, da ga se ne može osuditi na smrtnu kaznu. I da, trebamo tražiti njegovo pomilovanje, ali osim toga moramo zatražiti od Saudijske Arabije da provede i uspostavi jedno istražno povjerenstvo protiv mučenja kako bi se e, slobode pojedinaca ljudska prava poštivale u toj zemlji. E, hvala lijepo hvala kolegama. Sada gospodin Pospešil ima riječ. Hvala gospođo predsjedavajuća. Ja se također želim pridružiti svima onima koji su osudili pripreme za barbarsko ubojstvo ovog mladog čovjeka. Ne možemo govoriti niti o kazni u ovome slučaju. U 21. stoljeću kazna ne može izgledati tako da se nekome odrubi glava i onda ga se pribije na križ. E, to je naprosto ubojstvo, ništa drugo. I on je osuđen na tu kaznu samo zato što je zatražio slobodu izražavanja, zato što je šit i zato što je njegov ujak utjecan disident koji se borio protiv saudijskog režima. Ne možemo gledati na Saudijsku Arabiju kao ravnopravnog partnera, ne možemo naprosto ignorirati situaciju i reći E, i ne vidjeti da se e, povećao broj smaknuća. E, ove godine ih je bilo 202, čak se vrši smrtna kazna i nad djecom i strancima bez pravičnog suđenja. Saudijska Arabija je treća zemlja na svijetu po broju smaknuća. Moramo to osuditi, moramo izvršiti pritisak. Hvala. Sada gospođa Gomeš. Hvala lijepa. Činjenica da je Ali Al-Nimr osuđen na smrtnu kaznu odrubljivanjem glave i razapinjanjem predstavlja još e, jednu srednjovjekovnu, e, srednjovjekovnu kaznu. On je osuđen za obranu e, političkih i građanskih prava na suđenju koje ne odgovara međunarodnim standardima. Visoka predstavnica Federica Mogherini i države članice moraju javno iskazati svoje zgražanje nad tom presudom koja je suprotna najosnovnijim standardima i isto tako se mora osuditi taj barbarski čin saudijskih vlasti kao i u slučaju gospodina Badauja koji je osuđen na bičevanje moramo analizirati svoje odnose sa Saudijskom Arabijom i drugim područjima kao što su trgovina, sigurnost i humanitarna suradnja. Neprihvatljivo je da e, mi to prihvaćamo samo zato što Saudijska Arabija kupuje naše oružje. Na taj način mi prihvaćamo situaciju. Sada dajem riječ gospodinu Demesmakeru. Hvala lijepa. Mladi čovjek od 17 godina uhićen je, mučen i osuđen na drubljivanje glavi i razapinjanje. To je praksa koju ne mogu povezati sa zemljom koja je na čelu Vijeća za ljudska prava UENA, nego sa Daeshom ili al ali neću stati tu. Od 2007. godine Saudijska Arabija uložila je eh, na desetke mm, milijardi eura kako bi se uh, iskorijenio radikalizam. E, umjereni suniti šijiti se, e, su zapravo meta njihovog vehabija. Al-Nusra, Front i još neki drugi imaju koristi od toga. Oni su protiv zapadnjačkih vrijednosti i protiv ženskih prava. Ovaj parlament je od početka bio vrlo strog kada je riječ o e, kršenju ljudskih prava u Saudijskoj Arabiji, međutim mislim da ima nekih šefova država i vlada koji imaju prijateljske veze sa Saudijskom Arabijom i koji se e, jeftino prodaju za e, saudijsku naftu i na taj način potpisuju i smrtnu kaznu Aliju Al-Nimri, ali ne u moje ime, to želim reći. Gospođo predsjedavajuća povjereniče, već je rečeno da je Saudijska Arabija važna zemlja na Bliskom istiku. Istoku vjerujem da svi mi e, dijelimo ciljeve mirovnog procesa. Postoji e, potreba i želja da zajednički radimo na čitavom nizu pitanja. Također je rečeno da je tragično kakva je situacija u vezi s ljudskim pravima u Saudijskoj Arabiji. Ovo je samo još jedan primjer toga. Cijenim ono što je rekao predsjednik Holanda. On je vrlo odlučno govorio u ime zemlje koja tradicionalno ima snažne veze sa Saudijskom Arabijom. Međutim, ono što je izostalo jest izjava i jasan stav gospođe Mogherini. Mislim da se svi možemo složiti da u tome očekujemo e, odlučno stajalište kolegice Mogherini i ako se nastavi ovakva situacija, Europska unija mora snažno e, reagirati neovisno o e, pitanjima koja su nam tradicionalno zajednička. Hvala lijepa. Mislim baš kao i svi mi da se ovdje ne možemo zadovoljiti samo formalnim prosvjedima. Sve europske ustanove moraju učiniti sve što mogu kako bi spriječili da mladog Alija Al-Nimra da mu odrube glavu i da ga nakon toga raspnu. Ova situacija se nastavlja u Saudijskoj Arabiji koja našu zajedničku čovječnost baca u e, doba prapovijesti. Ne smijemo pokazati niti malo e, susjećanja sa tim zemljama i moramo uh, pregledati kakvi su naši sporazumi, neki trgovinski sporazumi, jer ništa nije vrijedno ljudskih života. Također moramo osporiti činjenicu da predstavnik te zemlje predsjedava Vijećem za ljudska prava Ujedinjenih naroda. Da, moramo zaista svim mogućim sredstvima tražiti da se uh, tom mladiću spasi život kao i drugom mladiću Alom Ruzu. Hvala. Gospođa Valenciano. Saudijska Arabija odrubit će glavu mladiću koji je počinio zločin kada mu je bilo 17 godina. Pa pravosuđe Saudijske Arabije je čak vlastiti crni rekord pobjedilo. To je strašna sudbina koju će doživjeti, ali ne budemo li mi bili dovoljno glasni i tražili njegovu slobodu. Ovaj će parlament nastaviti počivati prosvjede saudijskoj vladi, ukazivati na to da su, njegovi, da su zakoni Saudijske Arabije i e, njezina praksa nehumani mi e, i dalje tražimo ovom parlamentu e, da e, se učini nešto kako bi se spasio Ali Al-Nimra. Ne smijemo dopustiti da saudijska vlada tako pogubi mlade ljude koji jedno žele borbu za slobodu. Hvala lijepa, završili smo dakle s ovom krugom sada je i nećemo imati slobodnog javljanja za riječ. Dajem riječ gospodinu e, povjereniku Stiljanidisu. Hvala. Hvala što ste ovdje odlučili govoriti o slučaju Ali Muhammed Al Nimra. Znate da je Saudijska Arabija važan partner Europske unije, ali kao i mnogi u Europskoj uniji e, mi smo e, šokirani osudom e, koju je, odnosno presudom nad tim mladićem. Tog mladića uhitili su dok je sudjelovao u prosvjedima u istočnoj provinciji. I to nakon arapskog proljeća pažljivo pratimo e, što se s njim događa kao i s mnogim drugima e, koji, čiji su predmeti vezani za ljudska prava. Sama presuda i vrsta presuda izazvali su u Europskoj uniji zaista veliku zabrinutost. Osim toga, e, ta je kazna očito disproporcionalna i zato mi tražimo da se situacija promjeni naša misija u e, Rijadu izjasnila je jasan stav Europske unije da ta kazna nije pravična, da je ona e, disproporcionalna i e, nije u skladu s dostojanstvom. Traži se da se ta kazna preinači. Osim toga, naglasili smo stav Europske unije po pitanju smrtne kazne. Mi stalno ponavljamo da se trebaju poštivati minimalne norme Europske unije, naročito kada se radi o pogubljivanju maloljetnika. I tražimo da sa Saudijskom Arabijom imamo konstruktivni dijalog po pitanju ljudskih prava. Situacija u Saudijskoj Arabiji došla je do e, situacije e, bez dosadašnjih presedana, a kazne u, po mnogim pitanjima su neprimjerene, primjerice prilikom korištenja droge. Tražit ćemo da se i dalje da se ta e, presuda podvrgne reviziji. mi ćemo se nastaviti boriti za gospodina Alnimra i, i pravednim kanalima ćemo to tražiti. Hvala povjereniče na zaključnim primjedbama. Oprostite što e, je bučno u vječnici, međutim e, ima 751 zastupnik u Europskom parlamentu, ali čini mi se da je bez obzira na to razina buke prevelika i oprostite zbog toga. E, kolege, molim vas da sjednete, a vi koji hodate, molim vas da to činite što je tiše moguće. Imamo dakle osam zahtjeva prijedloga rezolucije koje su e, uloženi i ovim zaključujemo raspravu. Nakon rasprave slijedi glasanje. Sada ćemo imati vrlo kratku stanku nakon koje ćemo započeti s glasanjem. So, colleagues, I ask everybody to sit down so we can start with the votes. Dragi kolege, evo prelazimo sada na glasanje. Prije toga gospođa Zuber želi nešto reći. Senhora Presidente, tenho uma, um ponto de ordem referente à regra número e, Evo, htjela bih nešto reći uvezano za poslovnik i točku 130 a to je ograničavanje koliko e, pisanih pitanja može uputiti svaki zastupnik. To zaista nije u redu jer tu smo mi kao zastupnici ograničeni u e, našem radu. I moram reći da je parlamentarna služba odbila jedno od mojih pitanja zato što smatraju da nije hitno, pa ne moramo opravdavati svaki puta da se radi o nečem što je hitno. Molim vas, kako to da birokrati mogu određivati je li neko pitanje hitno ili nije? E pa valjda zastupnici najbolje znaju je li nešto što rade hitno ili nije. Pitam se zašto te službe naš rad ograničavaju. Kolegice Zuber, puno vam hvala što ste se javili za riječ. Međutim, molim vas, želim vas informirati da nisu birokrati to odlučili, već plenarna sjednica na ovom parlamentu koja je izglasala da će se ograničiti broj takvih pitanja. Dakle, oproste, ne radi se o birokratima. Prelazimo sada na glasanje. Međutim, prije toga moram reći da je zapisnik s jučerašnjeg zasjedanja usvojen. Imate li komentara?